Good afternoon everybody. Dobar dan svima. Krećemo sa poslijepodnevnim radom. Razmjena mišljenja o provedbi minskog, e, sporazuma mirovnog iz Minska. Pozdravljam gospodina Aleksija Makeva, direktora za e, politike i komunikacije e, glavna uprava za komunikacije iz Ukrajine, zatim šefa vanjske službe i gospodina Martina Delagata, zamjenika direktora za Rusiju i Istočnu Europu, Ministarstvo za vanjske poslove. Dobro došli u AFET i zahvaljujem uvaženim gostima što su pronašli vremena da nam se obrate o najnovijim e, događajima povezanima sa provedbom sporazuma iz Minska Rado bismo čuli evo bilo kakve novosti, jer važno je shvatiti da način koji e, se rješava e, spor između Ukrajine i Moskve je važan ne samo dugoročno, nego će imati i posljedice za cijeli zapadni svijet. Izvori konfrontacije sukoba nisu privremeni, oni su duboko ukorijenjeni u temeljnom sukobu interesa između zapadnog svijeta i Rusije diplomatski napori Europske unije, posebice e, u formatu Normandije. Za sad su se fokusirali na sprečavanje eskalacije vojnog konflikta, ograničavanje žrtava i humanitarni pomoć. To je jako važno, ali e, broj žrtava e, samo od siječnja prelazi 45 civila, a 216 ranjenih pokazuju da moramo krenuti prema boljim rješenjima da zaustavimo nasilje. Sporazum iz Minska, e, kompromis je koji je teško izvojevan i EU smatra da je sporazum iz Minska jedini put koji nam je u ovom trenutku e, na raspolaganju, ali dvije godine nakon potpisivanja Minska e, jasno je da EU treba realistični i fleksibilni pristup za evaluaciju gdje bi se trebao E, sporazum uklopiti u politiku sa Rusijom i Ukrajinom. Europska unija trebala bi se više usredotočiti na potporu Ukrajini u internim reformama koje služe za jačanje e, reformi i otpornosti zemlje. Evo u ovom trenutku molim predstavnike Ukrajine, Francuske i Njemačke da nam kažu kako je stanje provedbe sporazuma i kako mi kao parlamentarci Europske unije možemo poboljšati sigurnosnu situaciju, kako imati održivio prekid vatre i to su samo neka od pitanja koja nam naši kolege danas žele postaviti. Dakle, evo, dajem riječ gospodinu Aleksima Makevu, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem i svima zastupnicima parlamenta na potporu Ukrajini i mi do, doista u Ukrajini to cijenimo i zahvaljujem evo dame i gospodo što ste danas e, došli poslušati moje izvješće i mišljenje mojih e, kolega također o tome što se događa e, u Minsku u procesu iz Normandije po pitanju pregovora. Prošli puta sam imao čast izvijestiti pred ovim odborom u sličnom sastavu. To je bilo u listopadu prošle godine, dakle negdje prije osam mjeseci. I možda se neki od vas sjećaju da sam citirao izvješća sa prve e, linije a, koje dobijam svako jutro na iPhone i ta izvješća su bila zapravo brojke, brojke koje se odnose na ukrajinske eh, vojsku i civile koji su eh, ranjeni i njihova imena. I nažalost eh, danas vam ne mogu donijeti nove dobre vijesti. Rusija ne pokazuje nikakvu namjeru ispuniti svoje obaveze prema sporazumu iz Minska Nažalost, e, Putin nije naredio e, prekid vatre i povlačenje trupa iz Ukrajine. Otkako smo se ovdje sastali, više od 200 ukrajinskih vojnika ubijeno je e, u akciji, a više stotina vojnika i civila je ranjeno. I broj žrtava raste i ruske vojne snage sve više se okreću prema civilima. Od 1. siječnja ukrajinske snage e, su e, tukle civile više od 20.000 puta su granatirali signale. Ono što Rusija čini u okupiranom e, Donbasu je e, upravo dovlači teško oružje koje je trebala povući prema sporazumu iz Minska, drži redovne vojne snage u okupiranom Donbasu e, dovodi e, teško oružje, e, a da bi to mogli Rusi i njihovi pomagači protive se uspostavljanju stalne kontrole OECD nad ukrajinsko-ruskom državnom granicom, a to je 409 km ukrajinsko-ruske državne granice. Nema nadzora od strane ukrajinske graničnih snaga i OEC e, znači vrlo široka prilika za Ruse da dovuče nove, novu vojsku, novo smrtnostno oružje i opremu i opskrbu. E, također pokušavaju izbaciti OEC u posebnu misiju promatrača i možda ste čuli prije nekoliko tjedana i među promatračima je stradao e, član e, OEC tima iz e, Sjedinjenih država. I što su dakle to Rusi činili od veljače prošle godine je ne da su počeli granatirati ključnu infrastrukturu i e, područja naseljena civilima, nego na, upravo na dan kada se održavao sastanak ministra vanjskih poslova u formatu Normandije u veljači. E, predsjednik Ruske federacije izdao je e, proglas e, priznavajući cijeli niz ilegalnih dokumenata koji su izdani u Donbasu, što je čisto kršenje sporazuma iz Minska. Dakle, ono što Rusija čini je zapravo u E, tvrđuje e, rublju kao e, valutu na okupiranom teritoriju i na neprijateljski način je preuzela sve, sve privatne i državne tvrtke u okupiranom Donbasu. Humanitarne organizacije nemaju pristup, zabranjen je pristup i uvoz na teritorij i usprkos ovom svemu ne postoji nikakva politička volja a Ruske federacije da se i da dalje E, raditi u formatu Minska, niti e, format normatskom, e, normandijskom formatu Ujedinjena kljevina Njemačka, Francuska i Rusija, dakle koji pokušavaju uspostaviti neki putokaz roadmap za izlaz iz ovog, ovog pat situacije. Dakle, ono što sada nedostaje prvenstveno je politička volja na strani Rusije. S naše strane Ukrajina i dalje je predana punoj implementaciji sporazuma iz Minska. Usko surađujemo sa njemačko-francuskim partnerima i usko koordiniramo sve naše napore i pokušavamo uvjeriti Rusije, Ruse i njihovo vodstvo da se povuku i da okončaju agresiju na Ukrajinu. Dakle, ovdje ne govorimo samo o okupiranom Donbasu, nego i o širem kontekstu i naravno svi su zainteresirani za to da Rusija obustavi svoj, svoju ilegalnu okupaciju Krima. Što se Donbasa tiče, kakva su naša očekivanja? Kad kažem naša, mislim na međunarodnu zajednicu, jer u ovoj fazi imamo e, jednu golemu međunarodnu solidarnost europskih zemalja, transatlantičkih partnera, G7 zemalja i e, cijelog opće skupštine Ujedinjenih naroda koji pomažu Ukrajini u tome da se pokuša nekako okončati E, ovo krvoproliče koje je započela Rusija. Dakle, ono što nam je potrebno u Donbasu je osigurati trajni prekid vatre, zaustaviti dovod e, teškog oružja i infiltraciju vojnog osoblja kroz nenadzirani dio ukrajinske granice. OEC omogućiti e, puni pristup cijelom okupiranom teritoriju Donbasa i nadzirati granicu između Ukrajine i Rusije E, znači povlačenje ruskih snaga iz ukrajinskog teritorija i omogućiti raspoređivanje e, sigurnosne misije, međunarodne sigurnosne misije e, koje se, što bi se moglo, kada bi se uspostavili svi sigurnosni zahtjevi, moglo bi se krenuti na politički proces i lokalne izbore na teritoriju Donbasa. I posljednja napomena, ako dopustite, je reći što očekujemo od e, Europske unije i Europskog parlamenta. Dakle, nema toliko a, e, instrumenta koje e, Europska unija ima u ovom kontekstu. Najvažniji od tih instrumenta su politika nepriznavanja ilegalne aneksacije, kao i bilo kakvog prava Rusije da se miješa u unutarnje pitanja Ukrajine, je politika sankcija. E, cijenimo posljednju odluku Vijeća za vanjske poslove ponedjeljak da e, proširi e, ove, ove rad tijela koji su povezani sa Krimom za godinu dana i kad bi ekonomske i sektorske sankcije također se mogle produljiti na vijeću, na Europskom vijeću ovoga tjedna, to bi također cijenili. Dakle, bili bi zahvalni e, zastupnicima Europskog parlamenta ako bi mogli zagovarati produljenje i proširenje sankcija ne samo na šest mjeseci nego na 12 mjesečno razdoblje što bi naravno bio e, snažan signal Ruskoj federaciji o jedinstvu naših saveznika i o odlučnoj potpori e, Ukrajincima koji se bore za svoju slobodu i pravo e, da se ponovno pridruže Europske obitelji. Zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem gospodine Makev. E, gospodin Andreas Protman, izvolite. Ili hoćete drugim redosljedom? Dobro, izvolite, vi morate krenuti. Gospodin eh, Rafael Martin Garde, zamjenik direktora za Rusiju i Istočnu Europu, Francusko ministarstvo vanjskih poslova. Hvala lijepa. Zaista sa mojim njemačkim kolegom Andras, Frotmanom smo si eh, podijelili uloge u ovom izlaganju eh, Počet ću time da vas podsjetim na neke elemente ukrajinske krize. E, ti elementi se tiču Ukrajine, kao što je rekla gospođa predsjednica e, i naš e, ukrajinski kolega. Ovaj sukob između Rusije i Ukrajine je doveo do smrti 10.000 tisuća ljudi i 24.000 tisuća ranjenih. Prema visokom eh, povjereniku za ljudska prava danas imamo 8 milijuna ljudi koji trebaju humanitarnu pomoć i to pred vratima Europe. Mm, eh, Treba ćemo još eh, dugi niz godina da se politički šok ovog sukoba smiri E, za Europu, za nas i za ove odnose sa Ukrajine i šire sa susjedstvom, važno je da se ta situacija smiri. To je izazov za jedinstvo Europske unije. Ukrajina je uvijek naš nezaobilazni partner. Stoga Francuska i Njemačka e, ulažu najveće napore da pokušaju naći političko rješenje. Treće, treći, treća serija faktora jeste su kontradiktorne vizije koje možemo imamo, imati o međunarodnim odnosima. Politika zasnovana na međunarodnom pravu i multilateralizmu, to je dakle politika koja nas nadahnjuje, a s druge strane politika moći koju tjera, koja tjera u izolaciju E, mm, da, da se malo podsjetimo na proces. Gdje smo? E, mm, bio sam pozvan, imao sam tu sreću e, da me budu pozvan u Minsk. Mm, tu smo vidjeli kako napreduju naš, naš mirovni sporazum iz Minska. Što se učinilo od sklapanja sporazuma? E, imali smo niz važnih sastanaka e, u Normandiji je bio sastanak na vrhu šefova država i vlada e, i onda u 2016. u listopadu u Berlinu od tada smo imali dva sastanka na ministarskoj razini u Normandiji jedan u Minsku a zadnji e, u 17. E, e, veljače u Minhenu. Imali smo i niz sastanaka stručnjaka, diplomatskih savjetnika i njihovih asistenata. Zadnji je bio u travnju u Minsku 6. travnja. Imali smo također e, određeni broj sastanaka na nivou ministara vanjskih e, poslova, na razini stručnjaka, to su politički direktori i doministri sa kontaktnom trilateralnom skupinom e, predstavnikom OSS-a i koordinatora radne skupine E, treba uspostati biti vezu između formata Normandije i trilateralne kontaktne skupine e, koja se sastaje u Minsku svaka e, dva tjedna. Gdje smo sada u našim naporima? Politička dimenzija je važna, provedbe i humanitarni aspekt a njemački će kolega govoriti u, humanitarnim aspektima. Politički aspekt. E, imamo dakle četiri cjedine. E, ustavna reforma u prvom redu, e, decentralizacija, tamo gdje su, su stvari najdalje dospjele Imamo jednu reforme koju je Rada usvojila u prvom čitanju 2015. godine. Tu stvari postoje već. Što se tiče specijalnog statusa e, za e, određene e, teritorije Donbasa, Donetsk i Lugansk, ono što su dogovorili šefovi vlada u prošlog veljače u Berlinu E, i dalje radimo po normalnijskom formatu. To je formula Steinmeier. To je sekvenca koju smo e, dogovorili na samitu u Parizu 2015. godine. E, tu se objašnjava kako se ustanovljuju razne političke institucije i imamo izborni zakon za lokalne izbore u Donbasu e, koji, treba usvojiti ukrajinski parlament e, priprema za izbore treba biti osigurana sigurnost E, e, mjesta i vrijeme izbora trebaju biti utvrđena. posebni status e, će biti određen i ući provizorno na snagu. Dan osim toga kada će OSS i njegov ured za ljudska prava odih odlučiti da su se izbori odvijali prema njihovim kriterijima, tada će e, status tih e, regija i gradova ući definitivno na snagu. A tada će stupiti i na snagu zakon o amnestiji e, koju je parlament Ukrajine usvojio 2014. ali taj zakon nikad nije stupio na snagu ono što je potvrđeno u Berlinu 19. listopada eh, je osnova na kojoj radimo. Radimo i na modalitetima lokalnih izbora, kako se one moraju odvijati u Donbasu. Eh, radi se o prvoj, eh, prvom redu o trilateralnoj kontaktnoj skupini koja se sastaje svaka dva tjedna E, po normandijskom e, formatu. A četvrti e, element je zakon o amnestiji, on mora stupiti na snagu prema slavnoj Steinmeierovoj formuli. On je usvojen u, u rujnu 2014. od strane Ukrajinskog parlamenta. E, Minski sporazum e, insistira na ispunjenju svih ovih etapa. Točno su određene obveze strana, ali važno je da za napredak ovih političkih dimenzija da napredujemo i na sigurnosnoj e, strani. trebamo dakle početi sigurnošću. A, Eh, i postići pravi eh, prekid vatre istinski prekid vatre. Na tome radimo i pokušavamo napredovati paralelno sa ova druga dva aspekta koja su važna za provedbu sporazuma iz Minska. Eh, I sada ću završiti. Humanitarno pitanje koje je od ogromne važnosti i o tome se e, govori na e, trilateralnoj kontaktnoj skupini sa koordinatorom OS-a e, gospodina Fića koji vrlo dobro radi. Radi se na nekoliko aspekata. To je format iz Minska E, kojemu želimo nadodati format iz Normandije. Treba doći do razmjene e, e, ratnih zarobljenika. Cifre su različite. 220 zarobljenika je već oslobođeno od 2015. S obje strane još ostaje, ostaje E, vojnih zarobljenika koje treba osloboditi. Radna skupina na, radi na tehničkim parametrima kako se to treba odvijati. E, ta e, postupak razmjene a po normandijskom formatu se to odvija na razini šefova vlada. E, I dalje radimo na tom predmetu. Isto tako radimo na e, nestalim, e, pronalaženju nestalih osoba uz pomoć Međunarodnog crvenog križa nastavljamo taj posao. Isto tako podržavamo humanitarni pristup međunarodnih e, skupina e, na područje koje su zauzeli separatisti, što je vrlo teško kad e, možemo, kad imamo političke sastanke i inzistiramo na tome da Rusija djeluje na separatiste kako bi dopustili pristup međunarodnim snagama koje žele pomoći, to je Crvenom križu i tako dalje. Još jedan važni aspekt i element jeste razmjena osoba sa obje e, linije razdvajanja. E, moj njemački kolega će o tome više govoriti E, tu imamo takozvanu razvoj e, fronte e, s obje strane linije, to je vrlo žalosno. Trebamo pospješiti vraćanje ljudi, moramo podržati zahtjeve obiju strana pojačati e, e, ukrajinske e, napore da verificiraju identitet tih osoba. Moramo također omogućiti razmjenu dobara između dvije strane. Te stvari napreduju. Što se tiče otvorenih prolaza tu se također radi o sigurnosti e, neki su prolazi otvoreni e, u Lugansku i međutim prolaz nikad nisu uvijek laki u Donjecku imamo e, dva ili tri prolaza jedan koji je zatvoren u, u lokalitetu Zolotej E, nastojimo da se on otvori kako bi se pospješila razmjena, lokalna razmjena ljudi i dobara. E, I e, zadnja točka na ovom humanitarnom području to su napori na razminiravanju područja. Tu imamo civilnih smrtnih slučajeva zbog mina E, mm, e, i e, jedan dio osoblja je također ranjen, OSS-a ranjen u svojim misijama zbog mina. Nastojimo da ove jedinice za razminiravanje pratimo i nastojimo pospješiti razminiravanje. Evo toliko o humanitarnom aspektu, a sada ću dati njemač, riječ mom njemačkom kolegi koji će obraditi ostatak e, tema, naročito gospodarske teme. Gospodin Protman e, ima riječ, posebni izaslanik za Ukrajinu, šef e, a, misije za Ukrajinu u Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Hvala predsjednice, hvala Rafael na e, tome što ste krenuli s izvješćem. Um, e, on Htio sam se usredotočiti na pitanja sigurnosti i ekonomska pitanja i onda zaključiti s nekim e, napomenama o tome kako ćemo nastupiti dalje. Najključnije pitanje po našem mišljenju u provedbi sporazuma iz Minska i poboljšati sigurnosnu situaciju na terenu. Upravo zato Njemačka i Francuska pokušavaju dati novi poticaj procesu iz Minska sa fokusom na pitanjima sigurnosti, a to je bio i temelj nadzornog sastanka Normandija 4 na razini zamjenika ministra vanjskih poslova u Berlinu 30. svibnja i ovaj sastanak e, dao je priliku da se poslušaju izvješća posebnih e, predstavnika e, OSS-a, gospodina Zajdiha i koordinatora radnih skupina, ovih trilateralnih kontakt skupina i time da se ojačaju poveznice između procesa iz Minska i formata iz Normandije. Što se tiče fokusa na sigurnost. To po našem mišljenju znači povratak na izvornu logiku sporazuma iz Minska, a prema kojemu stabilna sigurnosna situacija je preduvjet za sve druge korake koje treba poduzeti, a posebice političke korake. E, tri su pitanja posebice važna ovdje, a e, pouzdana prekid tre, drugo povlačenje teškog naoružanja i se e, povlačenje snaga. Dakle, na sastanku političkih savjetnika u Minsku 4. E, travnja sigurnost je odigrala važnu ulogu i bilo je odlučeno ovoga puta da će se ponoviti e, predanost prekidu vatre za, koji je uspostavljen za odnosno prije e, Uskrsa da bi bio važan e, korak. E, I tako su vođe iz normalskog formata ponovili taj poziv 16. travnja u zajedničkoj izjavi, ali nažalost nismo uspjeli u tome da postignemo ponovno ponavljanje ove obveze na nadzornom sastanku normandijskog formata i sigurnosna situacija na terenu ostala je dalje vrlo nesigurna od tada. Ono što posebice zabrinjava je veliki broj civilnih žrtava, uglavnom zbog granatiranja i uključujući i rezidencijalna područja. E, to je također i e, stalna pretnja civilnoj infrastrukturi kao što su e, postrojenja za obradu vode i energetski, e, energetska infrastruktura zato sada trebamo konkretno djelovanje i povlačenje teškog naoružanja i od strane je zatraženo da daju temeljne informacije što se tiče teškog naoružanja i nadamo se da će e, oni ispuniti ovaj zahtjev. E, još je od posebne zabrinutosti i sigurnost e, posebne e, promatračke misije OSS-a Smrtonosni incident e, travnja 23. je već spomenut kada američki pripadnik hitne medicinske pomoći kao i češki i njemački promatrač koji su bili ranjeni. američki medicinski tehničar je i e, umre nakon toga. Dakle, radi se na istrage ovog incidenta, uključujući i pristup u mjestu na kojemu se to dogodilo, a što je na području koji drže u rukama separatisti, takozvana Luhanska narodna republika. Dakle, to je zapravo ključno za implementaciju sporazuma iz Minska, znači potrebno omogućiti e, pristup cijeloj zoni sukoba. Zbog ovog incidenta travnja 23. već je došlo do smanjenja brojčanih snaga misije OSS-a za nadzor situacije zbog e, zabrinutosti povezanih sa sigurnošću i također imamo ovdje situaciju gdje je misija pod stalnim napadima i e, pretnjama od strane separatista. A kao posljedica ovog incidenta travnja 23. E, deminiranje, razminiravanje mora postati e, ključni prioritet, posebice ograničavanje i označavanje e, miniranih područja koje treba hitno pokrenuti. E, e, Ambasadorica Aberkan je zamolila dakle, da s obje strane da, daju kate miniranih područja, a mi ćemo osigurati sajtove na kojima će se staviti te karte. Što se tiče ekonomskih pitanja, a, E, kojima se bave i format normandijski format i skupina za ekonomska pitanja. Tu su ključna tri pitanja e, u raspravi. Prvo je e, dezintegracijske tendencije u Donbasu, drugo opskrba vodom i treće ekološka pitanja. i Francuska i Njemačka su jako zabrinuti zbog e, ovih dezintegracionističkih tendencija u Donbasu, na koje zapravo potkopavaju članak osmi e, paketa mjera iz Minska, a koji kaže da socioekonomske veze između oba dijela Donbasa moraju biti očuvane. ova silazna spirala unilateralnih mjera od početka ove godine nažalost je dovela do situacije oko za oko, zub za zub gdje e, blokada tračnica, željezničkih tračnica ukrajinskih aktivista dovela je do ekspropriacije e, ukrajinskih tvrtki na separatističkom teritoriju a Rusija to nije nimalo pripomogla time što je izdala dekret kojim se e, priznaju e, dokumenti separatista takozvane separatističke republike. A, također e, donesena je odluka Sigurnosnog vijeća Ukrajine 15. ožujka da se pokrene blokada transporta robe na sastanku u Berlinu. E, pokušali smo dati prijedlog, dakle Njemačke i Francuske, zajedno kako bi to, e, ta doista nesretna situacija po našem mišljenju mogla biti popravljena i načelno ideja bila da se istovremeno povuku mjere ekspropriacije na strani separatista i da se ukine blokada transporta s druge strane, a prometna blokada. A drugo pitanje je opskrba vode sa teritorijom pod nadzorom vlade na one teritorije koje ne kontrolira vlada. Znači, postoji tu razlika između Luhanska i Donetska. Na strani Luhanska zapravo se radi o pitanju plaćanja od strane separatista E, tvrtki, <laughs> e, odnosno e, teritoriju koji je pod vladinom kontrolom. Dakle, treba osigurati neki održivi mehanizam plaćanja da se Naime, trenutno se računi plaćaju gotovinom, nesigurnim putevima, a ono što je potrebno osigurati je pouzdani mehanizam plaćanja koji neće biti gotovinom. A što se tiče e, ove Zepratičke e, republike po pitanje opskrba vodom je sigurnosno pitanje. Spomenuo sam e, granatiranje infrastrukture. To, je velik, to predstavlja veliku zabrinutost. Naime, i, crp, i crpke i električni vodovi i crpilište vode su pod i postrojenja za pročišćavanje vode su pod E, granatiranjem i stalno se moraju popravljati. Zapravo ovdje e, osobe za održavanje herojski radi u tim kratkim pauzama prekida vatre i postoji golema zabrinutost do sada tijekom ljeta i vrućih mjeseci. Znači situacija sa pitkom vodom e, je sve lošija i lošija u području. To me vodi do posljednje stvari, dakle kvaliteta pitke vode već je i sada prilično loša u ovom području, dakle ono što je potrebno je provesti procjenu situacije s vodom, ali posebice i potopljenih e, rudnika ugljena u području i u radnoj skupini smo predložili da se uspostavi jedna radna skupina koja će se baviti situacijom sa rudnicima ugljena s obe strane komplika, ali u Luganskoj republici još nisu se e, složili s tim korakom. Evo kratko o tome kako ćemo dalje. Nadam se da to nije bila precrna slika koju smo kolega i ja pokušali ovdje ocrtati. I zapravo nema sumnje da da bismo mi htjeli brži napredak u provedbi sporazuma ali Njemačka i Francuska i dalje ostaju odlučne i u tom smislu planiramo e, kontakte s Normandijom e, do kraja ljeta. Sljedeći korak biti će konferencijski poziv e, normandijskog formata a s novim francuskim predsjednikom nadamo se da ćemo dobiti novi potrek procesu i nadamo se dakle, dakle, da ćemo ipak nekako uspjeti e, pomoći ovoj situaciji. Hvala dakle govornicima na njihovom angažmanu i sada dajem riječ e, zastupnicima. Za sada imamo četvero zatraženih govornika. Pa možete nam E, pomoći da distribuiramo preostalo vrijeme. Gospodin Štetina, dvije minute, izvolite. Svako po dvije minute. Hvala lijepa i dobar dan, gospodo. E, srdačno dobrodošli ovdje u parlament, ovamo u parlament. Imam dva pitanja, svejedno mi je tko će odgovoriti. Tiče se e, obojice govorili smo o oslobođenju ljudi u Mariupolu. E, e, rat traje već više od tri godine, e, a ljudi stalno umiru. Sporazum iz Minska služi u prvom redu tome da se održavaju sankcije nametnute Rusiji E, sporazum iz Minska ne funkcionira, rat se nastavlja, vode se i dalje borbe. E, imamo li dakle plan B? To je moje pitanje. Alternativu za sporazum iz Minska e, plan koji bi zaista zaustavio rat. Imamo li mogućnost da se Ukrajini pošalju, pošalje teško naoružanje, naoružanje kakvo imaju protivnici? pobunjenici. Imamo li plan B za Minski, da ili ne? E, drugo, e, izbori. Kad sam bio zadnji puta u Krematorsku, guverner e, mi je rekao jasno da Francuska i Njemačka vrše pritisak da se u Donbasu održe regionalni izbori, a on je rekao mi ne možemo imati regionalne izbore u situaciji u kojoj ovdje imamo tenkove. Dok su ovdje tenkovi to neće funkcionirati. Sada vas pitam. E, planiraju li Njemačka i Francuska, na primjer, e, e takove regionalne izbore? nakon što se e, e, snage povuku ili zaista misle da se izbori mogu provesti u sadašnjoj situaciji. Hvala na odgovorima. Hvala gospodine Štetina. Gospodin Demesmaker, molim držite se određenog vremena. Gospodin Demesmaker. Hvala lijepa, hvala e, što ste nam dali e, podatke o ažuriranoj situaciji. E, odgovorili ste na mnoga pitanja koje sam imao. Oni koji poznaju ovu regiju, koji su bili tamo, E, i frontu za nas nema ništa nova. Situacija je još uvijek jako opasna. Ugroženi su ljudski životi, kako civila, tako i vojnika. E, treba prevaliti još dalek put. E, zaista cijenim da Francuska i Njemačka žele oživiti proces iz Minska. To je jedino što imamo u sadašnjem trenutku trebamo se fokusirati, kao što ste rekli, na e, sigurnosnu situaciju. S ukrajinske strane treba još također mnogo toga napraviti. E, ustavni okvir za posebni status još nije donesen Imao sam specifično pitanje o razminiravanju. E, shvatio sam da otičete oh, obje strane, da dadu karte e, područja i da same razminiravaju. Mislite li da je to realistično? Ne treba li možda tome međunarodna pomoć e, od zemalja koje imaju stručne vještine za to? Moja zemlja se bavila razminiravanjem, a neke druge države članice e, bi također mogle pomoći pri ovom važnom, rješavanju ovog važnog problema. Mislim da bismo također morali biti spremni sa Europskom unijom da mislimo na daljnji korak. E, regija Donbasa će trebati veliku podršku, stvarnu, praktičnu podršku od nas. Nakon što, e, nadamo se, budemo uspjeli u reintegraciji ove regije u europsku atmosferu. Hvala. Sve. Gospodin Ostrovićius ima riječ. Hvala. Hvala gospodo što ste došli ovamo E, važno je da čujemo informacije ne samo od jedne zemlje, već s europskim e, e, evropskim civiliziranim sudionicima procesa u Minska. Ovo što se događa u Ukrajini je savršeni hibridni rat kao što je to bilo za vrijeme oktobarske revolucije 17. E, godine. Nikad ne znate što se gdje događa. E, pregovori su u Minsku odražavaju ne znam da li to odražava e, imovinsko stanje, Neki, e, nekima je ljudima oduzeta imovina jer su im rekli da su oni banditi. imali li nekakvih planova za e, e, nadogradu te imovine? Kolega Štetina je pitao, imao pitanje o alternativi za Minsk. Eh, državni tajnik eh, Stillerson, Tillerson je eh, govorio o alternativi. Kako ste prihvatili tu ideju državnog tajnika SAD-a? Što bi to značilo? Što bi to moglo biti? Francuski i njemački diplomati E, drže Minsk, e, održavaju tu bilateralnu agendu. E, gospođa Rebeka Harms je sljedeća. Mene zanima na jednoj nadređenoj razini da li ovi pregovarači koji pregovaraju za Francusku i Njemačku da li e, smatraju Minsk procesom e, s kojima se mogu riješiti točke sporazuma i ispuniti točke sporazuma ili e, stalno prate taj trajni rat kao trajni izazov za cjelokupnu sigurnosnu arhitekturu u Europi u Europi. E, frustracija zbog e, loše e, ili ne provedbe Minska o, pokazuje da je ovaj hibridni rat prijetnja za sigurnosnu politiku Europe. taj se pogled nekako i gubi E, međutim, to je važna stvar i za NATO. Imam dojam da e, evropljani e, diskutiraju o sankcijama. Uvijek pitaju i odvijaju li se izbori u Lugansku, gdje su tenkovi, jesu li maknuti, a ne pitaju se kako će osigurati Evropska unija svoje interese e, u stabilnoj, e, stabilnom sigurnosnom poretku e, Konkretno me također zanima da li razmišljate o, o povlačenju snaga s obje strane kontaktne linije, kako se to može odvijati i e, što će se dogoditi nakon toga, nakon tog paralelnog e, povlačenja. Kako će se onda garantirati kontaktna linija i ko će je garantirati? Hvala lijepa gospođo Harms, sada još tri govornika. E, gospođa Kanjete, minutu i pol molim, ako želimo završiti u 18.15. Hvala gospođo predsjednice, prihvaćam, ali kažem da to nije pravedno. Ako je minuta i pol, onda svi e, minutu i pol. Hvala vam na zanimljivim i preciznim informacijama koje ste nam dali. E, slučajući sve primjedbe o implementaciji ili neimplementaciji, kako bih to radije nazvala, Minska, e, osim relativnog e, zatišja i prekida vatre, mislim da nije bilo napretka. Ovi izbori uz vojnu prisutnost E, namjerna eskalacija do koje dolazi. E, nemamo povlačenje snaga ili naoružanja, nemamo niti napretka u razmjeni e, zarobljenika i talaca. To je zamrznuti sukob. Jesam li previše realistična ili previše pesimistična? Imamo li kakovih dobrih vijesti o provedbi Minska? I želim usto reći moj dojam o sankcijama. Te sankcije su sada na razini stagniranja. Više nitko ne pazi na te sankcije. Stoga je moje pitanje, budući da nema provedbe sporazuma iz Minska, bilo bi vrlo korisno kad bismo imali političku volju da proširimo i pojačamo sankcije. Hvala. Hvala gospođo Kanjete. Gospođa Pitera. E, e, zahvaljujem na informacijama. U previše područje e, funkcioniranje života u Ukrajine mm, u sadašnjem trenutku i sadašnja situacija. smo, čuli smo nešto o tome. Imam još jedno pitanje. E, možemo li misliti na to što se konkretno promijenilo od posljednjeg e, sastanka sa Europskim parlamentom od prije nekoliko mjeseci. Možete li točno precizirate, precizirati e, do kog je napretka došlo u svjetlu sadašnje situacije? u usporedbi sa situacijom od prije nekoliko mjeseci. Hvala, gospođa Andrija Kino. Hvala lijepa. Hvala lijepa na vašim izlaganjima. Želim reći da e, pažljivo promatrajući razvoj događaja u Ukrajini i oko nje, mislim da ne provedba sporazuma iz Minska dovodi do E, zamrznutog e, sukoba. E, situacija slična u Moldovi i Gruziji. I to je vrlo žalesno. Pitanje za gospodina Makejeva. Ono što je rekao gospodin Ostrakjević, to je e, pozicija SAD-a. Pred nekoliko mjeseci smo čuli od Washingtona da posto podržavaju provedbu Minska. A sada imamo nešto novo. Oni imaju na umu neki novi format, neko novo rješenje. E, zaista bi bih bila zahvalna ako biste nešto više o tome rekli Evo, e, zahvaljujem na pitanjima, imate sada priliku da odgovorite na njih. Možete si podijeliti vrijeme, četiri minute ima svaki od vas. Tko želi početi? Mislim da ću ja početi, a onda će mi kolege pomoći. E, mora, inače bih trebao otkazati i večeru i sutrašnji doručak da o, odgovorim na sve. Hvala vam na pitanjima. Ono što vidim u njima jeste da ste vi odlučni da nam pomognete. Sankcije ne funkcioniraju. Da, one funkcioniraju. Hvala na pitanju. E, Ruska federacija e, e, uz niske cijene nafte oni trpe više no što žele priznati kampanja, e, e, predizborna kampanja za 2000, e, izbore 2018. će pokazati koliko trpi Rusija. informacije iz krugova bliskih Kremlju te informacije nam pokazuju da je situacija loša. Gospodin Štetina zajedno s njemačkom i francuskom stranom e, usko surađujemo. E, imam, nema pritiska, postoji među našim političkim vođama uska koordinacija. Novi francuski predsjednik e, će sigurno dati e, jaki zamah cijelom procesu Mm, a moj predsjednik će se sastati sa gospodinom Macronom uskoro. E, uloga SAD-a e, je važna. E, predsjednik Porošenko će se sastati za dva sata sa predsjednikom Trumpom u Washingtonu. Imaćemo o tome informacije uskoro. SAD su je su e, srednje države su uvijek podržavale sporazum iz Minska i e, e, mehanizme koordinacije. njihovo sudjelovanje je važno. O, na, predsjednik Trump je izrazio podršku za Ukrajinu, slijedi logiku sporazuma iz Minska E, e, logika je potpuno jasna od prestanka vatre do političkog rješenja. Prestanak vatre ne funkcionira. To je hibridni prestanak vatre. To je nešto što su Rusi izmislili ne samo u Ukrajini, već i u Siriji. To je prestanak vatre koji samo koriste da ponovno otvore vatru sljedećeg dana sve su to ti hibridni elementi eh, ratovanja, eh, elementi hibridnog rata. Eh, govorili smo o neprijateljskom preuzimenju ukrajinskih poduzeća. Mm, kolega Protman je rekao da postoje prijedlozi od Njemaca i Francuza kako riješiti taj problem. Da E, Rusi povuku tu svoju odluku i vrate privatno vlasništvo, privatnu imovinu e, zakonitim vlasnicima. Zahvaljujem e, gospođi Kanjete što se osvrnula na izbore, isto tako i gospodin Štetina. Izbori nisu mogući u ovim uvjetima u OSS-u i na zapadu to ljudi shvaćaju. E, e, standardi OSS-a se ne, može, ne mogu primijeniti kad imate tenkove koji stoje 100 metara od, e, od lokaliteta gdje se drže izbori mm, od glasačkih mjesta. Eh, sankcije su instrument. Ako nemate eh, taj instrument, mm, nekima bi to pasalo. Uz pomoć propagande Putin je sve uvjerio u Rusiji da je Rusija okružena neprijateljima mm, i da sankcije Europske unije nanose patnju ljudima eh, u Europski proizvođači i kompanije u stvari pate od e, tih e, protusankcija koje je nametnuo Kremlj. Evropska unija nameće sankcije e, zbog agresije, a Rusija uzvraća protusankcijama. Hvala, mislim da sam iskoristio svoje vrijeme i prešao ga. Želite li nešto dodati? Hvala lijepa. Ako se vratim na pitanja, pitanje gospodina Štetine, imamo li plan B? Mislim da nemamo plan B. E, da ga imamo, to bismo znali. Nemamo plan B jednostavno toga što strane Rusija i Ukrajina e, se drže E, e, formata i sporazuma iz Minska, a naši evropski partneri također i Amerikanci prava alternativa a, e, bi bila da više ništa ne radimo u sadašnjim uvjetima ne možemo promijeniti ni minski ni format možemo dići ruke od svega što bi bilo vrlo opasno jer bismo imali e, eskalaciju sukoba u Donbasu mm, imamo 17 mm, tisuća kvadratnih metara koje je e, bespravno područje gdje se e, gdje vladaju mafijaši i trgovci drogom i ljudima Prema tome moramo i dalje nastojati provesti sporazum. Nemamo plana B, niti ćemo dići ruke od e, Minska. Što se tiče sigurnosti, e, kako bi se održali izbori, moramo imati sigurnost. To je e, uvjet e, sine non u sadašnjoj situaciji. Sada imamo i teško i lako naoružanje na tom području. E, standardi OSS-a ne mogu biti ispunjeni. Sigurnost je imperativ. Demesmeker, pitanje o razminiravanju. Da, međunarodna pomoć bi bila dobra, bilateralna pomoć trebamo Eh, imati karte, moramo imati sigurnost, ne možemo poslati eh, ekipe za razminiravanje u nesigurnim uvjetima. Eh, ne, ne, ne možemo imati također razminiravanje na jednom području, a miniranje na susjednom. E, gospodin Ostrovicij e, je govorio, govorio o konfiskaciji imovine. To je važno za nas. E, o tome smo govorili u Normandiji. Pozivamo Rusiju da vrši pritisak na separatiste. Mm, tu imamo jedan zatvoreni krug mjera i protumjera. E, solidifikaciju, učvršćivanje fronte, e, jer, a to potpuno presjeca teritorij i sprečava reintegraciju. E, ovi su predjeli odvojeni, odsječeni i to je vrlo važno i teško za nas. Mm. već sam odgovorio što mislim o američkoj strani naša praksa sa predsjednikom Trumpom i Amerikancima jeste da usko surađujemo s njima u atmosferi suradnje i povjerenja. I oni nemaju nekih drugih formata koliko mi znamo. E, pitanje hibridnog rata a, gospođa Harms je o tome govorila. E, govorimo o, povlačenju. E, u zonama povlačanja e, imamo, već imamo neke zone povlačanja, one su ograničene do duše. prema sporazumu je to misija OSS-a da osiguraju to povlačenje Gospođa Kanjeta je govorila o izborima i sigurnosti. Mislim da sam na to pitanje već odgovorio. E, sankcije. O tome će se razgovarati za dva dana na vijeću, Europskom vijeću. Mm, govorit će se o provedbi Minska, pa će šefovi država i vlada e, reći o tome svoje mišljenje za dva dana. Druga pitanja Mislim da sam došao do kraja. E, imamo zamrznuti sukob. Vratili smo se na prve, prvo pitanje. Ne želimo takav zamrznuti sukob. Mm, e, razina angažiranih snaga je još uvijek velika od naše posljednje intervencije e, postavljeno je pitanje što se dogodilo od našeg posljednjeg sastanka. E, možda se naš rad ne vidi ni na političkom planu, one četiri teme iz Minska, kao i sigurnost, sektorska sigurnost, e, povlačenje naoružanja i tako dalje. Mi na tome i dalje radimo sve je spremno. E, sada trebamo političku volju. To je važno. Evo imate jednu minutu. Samo kratko, gospođi Hans, e, pitanje e, oko toga, oko ovih ključnih tema prijetnje sigurnosti Europskoj uniji da, to upravo ono što nas i pokreće kod e, ovih svih sitnica s kojima se e, bavimo svakodnevno na svakodnevnoj razini. Upravo to je ono što čini ovaj e, konflikt toliko važnim za Europu i Europsku uniju. Naime, moramo nužno uložiti sve u to da pokušamo dobiti ovaj sukob pod kontrolu i na kraju krajeva i zbog ljudi ondje i upravo je to onda pitanje oko plana B za Minsk. Naime, ne postoji plan B za Minsk. Minsk je sve što imamo u ovom trenutku i napredak je polagan, ali Minsk nam eh, prije svega pomaže u kriznim situacijama da eh, deeskaliramo situaciju na kontaktnoj liniji, kao na primjer situaciju početkom veljače i siječnja ove godine kada e, su se opet responsale borbe i osim toga e, u Minsk formatu možemo govoriti o temama koje mogu e, dovesti do konkretnih poboljšanja za ljude konkretno na licu mjesta u humanitarnim pitanjima i pitanjima ekonomske prirode koje mogu voditi do konkretnih poboljšanja. Tu baš nemamo pretjeranih očekivanja nakon tri godine pregovaranja u formatu Minsk, ali E, svejedno idemo realističnom e, korak, koracima naprijed. Evo. Hvala našim gostima na njihovim izlaganjima, hvala kolegama, bilo je sjajno i odmah nastavljamo za nekoliko minuta sa sljedećom točkom dnevnog reda. Hvala. <laughs>